Okay, colleagues, we can uh, welcome back to the second day of our committee. Evo, ovo je drugi dio sastanka našeg odbora, drugi dan. Neki od nas su ovdje već od 9 sati radi koordinatorskog sastanka, no sada nastavljamo sa našim dnevnim redom. Dakle, počinjemo sa točkom 10, financiranje za razvoj i to je doista izuzetno važno pitanje, jer ove godine, kao što znate, održat će se konferencija o Adisa bebi u srpnju, na kojoj će globalna zajednica razmotriti financiranje razvoja za sljedećih 15 godina od 2015. godine i to će onda ići na razmatranje opće skupštine, e, glavne skupštine UN-a u rujnu. Imali smo raspravu o mineralima iz područja u sukobima i glasovanja. Gospodin Silva Ferreira će nam reći nešto više o saslušanju. No, evo, ovo je jedno od najvažnijih pitanja kojima ćemo se baviti na ovom odboru ove godine. Prije otprilike dva tjedna komisija je predstavila komunikaciju priopćenje sa prijedlogom europskog pristupa financiranju razvoja. I mi imamo vlastito izvješće koje je reakcija na to priopćenje i želimo izglasati naše vlastito izvješće prije sastanka vijeća krajem svibnja kako bismo utjecali na ishod sastanka vijeća. Evo, bez daljnjeg okljevanja daću riječ izvjestitelju gospodinu Silve Pereri. Hvala. Kao prvo dopustite mi da pozdravljam ovu priliku da se održi prva rasprava o stavu Europskog e, parlamenta glede financiranja za razvoj. Kao što znate, komisija je vrlo nedavno um, predstavila svoje priopćenje o globalnom partnerstvu za iskorjenjivanje siromaštva eh, nakon 2015. godine. Sada radim na nacrtu izvješća koje ću onda uputiti na prevođenje, ali već smo imali prvi sastanak sa izvjestiteljima u Sijeni i organizirali smo sastanak sa nevladinim organizacijama početkom veljače i kao što ste i sami istaknula, mm, poslije podne ćemo imati formalno saslušanje o tom pitanju. Imaćemo priliku saslušati povjerenika Mimicu i e, druge važne dionike nevladine organizacije, ali i privatni sektor i međunarodne institucije. E, kada je riječ e, o mm, kalendaru, u vremenskom rasporedu za izvješće, Rok za mm, predstavljanje amandmana je 23.3. Glasovanje u odboru 20. travnja i glasovanje na plenarnoj u tjednu od 18. svibnja nadalje, dakle u oči usvajanja zaključaka vijeća i to kao priprema za e, konferenciju Adisa Bebi u srpnju. Preostaje još 21 do konferencije u Adisa Bebi. Ova konferencija naravno je izuzetno značajna zato jer se očekuje da će ishod e, te konferencije zacrtati financiranje e, novih e, ciljeva razvoja. Dakle, ova konferencija u srpnju će biti ključna zato jer će odrediti i ton sastanaka drugih e, na visokoj razini u, u New Yorku u rujnu kada je riječ e, o održivim ciljevima razvoja je također odrediti e, ton konferencije u Parizu o klimatskim promjenama. Pripreme za konferencije o Addis Abebi naravno su ključne Treba će se usvojiti akcijski plan e, kako bismo proveli u dijelo transformativnu agendu i preostaje nam još 21 e, kako bismo postigli politički sporazum. Dakle, prema procjenama za financiranje razvoja treba nam 3900 e, milijardi e, dolara za financiranje razvoja, sada raspolažemo sa e, tisuće milijardi, dakle mislim da bi Europski parlament trebao podržati napore glavnog tajnika UN-a kako bi se ostvarilo jedno globalno partnerstvo u tom smislu i kako bi to partnerstvo doista bilo od značaja. I to naravno sukladno načelima odgovornosti i sudionika, dakle sve zemlje bi trebale doprinijeti tome, naravno prema vlastitim sposobnostima. Naravno, globalno gospodarstvo se je promijenilo u velikoj mjeri u posljednjih 15 godina i trebamo voditi računa i o e, stanju u novim nadolazećim gospodarstvima. Imamo popis zemalja sa visokim i srednjim prihodima koji se promijenio u posljednjih nekoliko godina. Dakle, možemo očekivati od drugih partnera i drugačiji vid financijskih obveza u budućnosti, no naravno komisija je i dalje važan akter. Znamo da je Europska unija i dalje najveći donator e, kada je riječ o pomoći razvoju u čitavom svijetu i očekujemo da će to tako biti i u budućnosti. Pred sobom imamo ovo priopćenje komisije. Mislim da bismo trebali pozdraviti političku volju koju je komisija pokazala. Ovdje se navodi da je Europska unija preuzela obvezu da odigra svoju ulogu u potpunosti i to trebamo pozdraviti kao pozitivnu političku izjavu u ovoj fazi. Htio bih e, naglasiti dva ili tri politička pitanja za e, daljnju raspravu. Prvo je pitanje sljedeće. Ja smatram da u ovom priopćenju nedostaje ipak određena obveza od strane Europske unije i to je politički uznemirujuće, to nije pozitivan razvoj situacije i to također otvara prostor za nove rizike u daljem procesu. Neke nevladine organizacije su također spomenule nedostatak ambicioznosti, a ja bih rekao ipak da tu postoji nedostatak zalaganja ili preuzimanja obveza, zato jer u svojem priopćenju Europska komisija predlaže ponovno e, cilj od 0,7% kada je riječ o financijskom doprinosu, ali rokovi za postizanje te e, razine trebali bi ovisiti o globalnim pregovorima sa drugim velikim igračima. Europska komisija dakle pokazuje svoju potporu cilju koji je predložio glavni tajnik, ali je glavni tajnik također predložio i sporazum oko kalendara. Već smo imali taj cilj zapravo. Dakle, ako želimo biti vjerodostojni, onda bi Europska unija trebala reći nešto više nakon što je rekla da je spremna izvojiti 0,7%, ali i iznad toga trebala bi iskazati spremnost za pridržavanje rokova i također za donošenje mehanizama kako bi se ostvarili ti ciljevi i to bi pokazalo da je Europska unija spremna preuzeti vodstvo u pregovorima u Addis Abebi, jer ako do toga ne dođe, onda nećemo biti vjerodostojni u očima svijeta. To bi, dakle, moglo potkopati mogućnosti jednog pozitivnog ishoda Addis Abebe. Dakle, to je prva politička napomena, odnosno nedostatak dovoljnog zalaganja i to se nadovezuje na konkretnije pitanje financijske potpore najmanje razvijenim zemljama. Europska komisija ovdje navodi da sve bogatije zemlje se trebaju pridržavati cilja od 0,15%, no ja smatram da bismo mogli otići i dalje u tom smislu, dakle da to bude najmanje 0,2%. I to bi mogao biti novi ambiciozni cilj koji bismo mogli razmotriti. Naravno u raspravi trebamo uzeti u obzir da je u tijeku rasprava o tome što je službena pomoć Dakle, definicija službene pomoći će se također raspraviti u Addis Abebi i to će biti važna rasprava zato jer bismo mi htjeli imati jedan smisleni cilj, a ne treba nam nova definicija ako raspolažemo istim sredstvima. Definicija UN-a je samo jedan instrument koji nam koji služi za izbjegavanje novih financijskih obveza i tu bismo trebali biti oprezni. Evo, imamo dakle raspravu o definicijama, a s druge strane imamo i također raspravu o dodatnim sredstvima, dakle donosit će se financijske odluke u vezi sa klimatskim e, promjenama i tu je e, to načelo također doista bitno. Drugo političko pitanje se odnosi na nacionalna sredstva. Europska komisija kaže vrlo ispravno da je potrebno mobilizirati sva vlastita sredstva i to zahtjeva također i odgovarajući sustav oporezivanja. To je također važno. Mislim da bi Europski parlament trebao se pobrinuti da se provede rasprava o međunarodnoj poreznoj suradnji i o a suradnja na razradi odgovarajućih sustava oporezivanja je od ključne važnosti za financiranje razvoja u budućnosti, a to se odnosi i na raspravu o novim izvorima financiranja Dakle, u tijeku je rasprava o tome kako možemo iskoristiti te nove izvore za financiranje, odnosno financijske poreze, um, okolišne poreze i tako dalje, kako bismo promaknuli financiranje razvoja. To je moja druga politička napomena. Treća se odnosi na privatni sektor. Naravno, trebamo uključiti privatni sektor u cijeli proces i u priopćenju komisije stoji da privatni sektor raspolaže ogromnim potencijalom, to je naravno istina, ali to također podrazumijeva da moramo razmotriti i uvjete usklađivanja privatnog sektora sa održivim ciljevima razvoja. Kako ćemo to učiniti mm, uz odgovarajuće e, instrumente financiranja će biti ključno i mislim da bismo o tome trebali također voditi računa. I na kraju, transparentnost, odgovornost i suzbijanje korupcije. Kada razgovaramo o financiranju razvoja, trebamo se pobrinuti da se novac e, usmjeri na pravo mjesto, da se iskoristi za prave ciljeve i trebamo učiniti sve što je u našoj moći da osiguramo transparentnost i odgovornost koje su također doista važne i to je politički stav Europskog parlamenta i cijele Europske unije i mi u našim raspravama trebamo to naglašavati. Evo, to su moje političke napomene i razmatranja u ovoj fazi. Naravno da ćemo morati i razgovarati o čitavom nizu drugih pitanja, recimo globalnom upravljanju primjerice, ali ovo je dovoljno kao temelj za raspravu i radujem se budućem radu s vama, naročito sa izvjestiteljima o Sjeni i ja ću upomno saslušati vaša viđenja kako bih to ugradio u svoje izvješće. Da, neki su izvjestitelji u sjeni već ukazali da se javljaju za riječ. Znači, prvo Šarle, onda Heidi Hautela, znači prvo zapravo Pol. Da, kao prvo hvala na ovom na ovoj izvrsnoj raspravi o, ovoj temi. Govorit ću na njemačkom jeziku jer je to moj materni jezik. Kolegi Pereira bi se htio zaista zahvaliti jer upravo dakle svi ciljevi koji su drživog karaktera važni su i ostvarivi su, a zapravo je temeljno usmjerenje da članice Europske unije i međunarodne organizacije s druge strane, naravno Europska unija tu igra izuzetno važnu ulogu. Vidjet ćemo što će se u Njorku dogoditi, e, tamo bi 17 ciljeva trebalo biti odlučeno, a koje će činiti temelj života za e, čovečanstvo sa konkretnim mjerama i trebali bi poboljšati uvjete života. Za nas, odnosno za mene, uvijek e, prioritet e, obnovljivi izvori energije. Bez energije ne možemo niti telefonirati sa e, dakle, mobilnim telefonima, nema nikakve sigurnosti, pa čak i u najsiromašnijim područjima prvo je potrebno uopće uspostaviti opskrbu energijom, a drugo E, znači za zdravlje je važno izuzetno e, čista i pitka voda. Kako bi u konačnici onda imali i e, zdravstveno ispravnu prehranu i kako bi cijeli sustav bio održiv. Isto tako izuzetno je važno da se mala i srednja obiteljska poduzeća dožive veliku potporu, da ih se objedini, da postupimo interdisciplinarno i da ih na koliko je to moguće. Financiranje suradnje je izuzetno važna komponenta, pri čemu novac i financijska sredstva nisu u središtu, već zaista pomoć, a radi samo pomoći koje u velikom broju područja do sada nismo optimalno e, niti iskoristili, niti saželi. E, vidimo 1,3 milijarde ljudi koji su bez energetskih e, resursa, dakle koji su još uvijek na tradicionalnoj e, biomasi, griju se time i kuhaju cilj broj 7 koji e, je bio zapravo input da se e, ima e, pristup energentima i energiji za sve, tu se pokrivaju upravo i naši prioriteti. Ako pogledamo da pri instalaciji solarnih panela u Africi ili turbina u državama Himiljaja, odnosno malih hidrocentrala ili pogona na biomasu, u, do, uz dodatak još sa akumulatorima i generatorima ili sa mikrogrid sustavima, minigrid sustavima, koje će svakako u području i pojasu oko ekvatora igrati veliku ulogu, jer 12 sati imamo tamo noća bez energije, zaista ovo vrijeme e, je za siromaštvo e, na neki način sudbonosno. Mislimo isto tako da nije samo dovoljno doznačiti sredstva u državama u razvoju, već da ova pomoć mora doći izravno do korisnika. Kod e, nadzora proračuna moramo upravo usmjeriti se na to, a to je učinkovitost korištenja sredstava koje mora biti svakako u središtu, a ne da novac vrlo često u neprozirnim kanalima dolazi do određenih grupacija i e, ponovno se ovaj novac transferira u offshore kompanije ili porezne oaze. Moramo zaista osigurati situacije da će novac dospjeti do onih kojima je potreban i na taj način e, vidjeti koliko je moguće povećati ovu transparentnost. Isto tako i potvora kroz mikrokreditne sustave, to bismo trebali svakako uzeti u obzir, jer ukoliko e, trebamo kupiti solarne panele za seosku zajednicu od ovih prinosa koji se e, dogode, to je možda čak i bolje nego li da se stavi na raspolaganje šivaonice, jer iz ovog energetskog sektora može se hraniti zapravo proizvodni sektor i tu možemo dati daleko veću e, pomoć. Isto tako važno je da se uključe i privatni investitori, time će kontrola i transparentnost sigurno biti pojačana a isto tako mogu zamisliti da Europska investicijska banka u budućnosti može igrati daleko značajniju ulogu, prvenstveno bazirano na planu Žona Kloda Junkera, e, investicije sa e, efektom poluge će sigurno biti moguće 315 milijardi je taj paket i zaista bi trebalo ozbiljno razmisliti o tome koju potporu Europska investicijska banka može dati projektima u zemljama u razvoju E, upravo na ovim e, temeljima. Meni osobno isto tako je dosta značajno i važno da ilegalni tijekovi novca iz ovih država, cirka 100 e, milijardi se odljeva iz ovih zemalja, to je deset puta više od ukupne pomoći koje se daje zemljama u razvoju. Tu je potrebna daleko veća transparentnost, a i isto tako suzbijanje korupcije i tu svakako Europska unija može sa svojim strukturama stajati na raspolaganju sa tehničkom pomoći kako bi zaista se ovo razvijalo u pozitivnom smjeru, a to je suzbijanje e, nelegalnih e, transfera novčanih sredstava. Što se tiče daljnjih e, E, dakle temelja zemalja u razvoju, znači povećanje 0,15 na 0,7%, sigurno da je to velika želja, ali ako sada razmislimo e, o Grčkoj, o Španjolskoj, Italiji, pitanje se postavlja da li ovaj cilj uopće jest ostvariv Mislim da isto tako i u međunarodnoj zajednici moramo razmišljati kako će u budućnosti se moći dati još veći doprinos. Koreja je dobar primjer. Južna Koreja koja je e, bila primateljica e, dakle pomoći koja sada postaje uplatiteljica Kina koja sigurno može dati doprinos u E, dakle pomoći zemljama u razvoju i siguran sam da bi to bio isto tako i zadatak Europske komisije da se uključi u ovo, da vidimo s kojim partnerima u budućnosti možemo računati. Hvala vam lijepa. thank you, Hvala, e, Hvala, gospođo predsjednice. Dakle, i u smislu jasnoće. Zahvaljujem se zaista izvjestitelju kolegi Pereru što je otvorio ovu raspravu talentiran kao što jest. Mislim da bismo zaista trebali dati jasan jezik vezan uz modalitete javnih potpora, odnosno financiranja iz javnih izvora. Koliko znam, E, sastanak na vrhu u Africi neće se baviti samo e, razvojnim temama, bit će isto tako uključeno i privatno financiranje, dakle sav novac koje naše države daju nije sigurno samo doprinos razvoju možemo isto tako vidjeti i nekih drugih načina suzbijanja siromaštva a isto tako i mješovite formule privatno i javno. Četvrto, e, to je znači robna razmjena. Ja bih e, želio istaknuti da postoji izvozna pravila, e, a isto tako s druge strane postoji potreba za izgradnjom bolnica. Pa onda u ovom direktnoj robnoj razmjeni se stvari mogu odvijati. Isto tako sigurno da neke države u razvoju koriste ovu formulu. Ovo ne odgovara pariškim izjavama i izjavama iz Dakara. ovo više nije kompatibilno sa našem dakle komplementarnošću razvoja i trebali smo u okviru komisije da se na neki način ovo suzbija unutar Adisa B. Bijeg kapitala, netko je to bio kazao, e, anuliranje dugova, to su isto tako financijska sredstva i financijske mjere koje odgovaraju svakako OECD kriterijima. Problem nije e, više aktualan ili su e, dakle neki dugovi anulirani ili su vraćeni. Još nešto, mislim da je najveći iznos za razvoj dolazi iz samih država u razvoju. 5 e, do 6% BDP-a je ovaj iznos, ali zapravo e, upravo iz samih država dolaze ova pomoć, ovo ne smijemo podcjenjivati, oni znači sami mogu e, doprinijeti svom vlastitom razvoju politička odgovornost e, možemo pozvati dakle sve aktere da e, se uključe mogućnosti koje su doista e, ograničene kolege koje bi trebalo pozvati da esencijalno se izraze što se tiče isto tako i odnosu na Monterey. Mislim da smo se obvezali na to, ali nismo se pridržavali svih zaključaka vrlo sam e, radoznao što će se dogoditi. Što se promijenilo u Montereju? Afrika. Afrika je savladala temu dugovanja, to je zaista e, bez ikakvog primjera, pri 10-12 godina ovo nismo uopće očekivali, a onda isto tako i gospodarski rast u zemljama u razvoju koji se promijenio. To uvijek e, iznova ponavljam. Međutim, želim isto tako istaknuti čitava generacija mogućnosti financiranja koje se uopće ne koriste u dovoljnoj mjeri, pri čemu bi isto tako tehnička pomoć, socijalni standardi, a vrlo često susprežemo se naprosto da pominjemo socijalne standarde. Međutim, ove države upravo se koriste time. U Kini, u Brazilu standardi se povećavaju, a to bi se moglo negativno odraziti na naše e, prinose. Što se tiče endogenog razvoja, to je 15% rasta u Gani usprkos e, dakle smanjenju cijena energenta, odnosno cijena nafte. Ukoliko je sve samo ovisi o E, dakle cijenama goreva onda bi sve skupa se urušila. To je razvoj. E, možemo isto tako pogledati neke druge e, resurse a isto tako valja napomenuti što se tiče metodama evaluacije svaki odraz koji se događa u nekim državama E, mi još uvijek radimo na tim evaluacijama pojedinih kapaciteta, međutim upravo sve ove poslove s tim u vezi moramo privesti kraju. A isto tako i tematika vjerodostojnosti e, dakle, financijskog doprenositelja, to je 28 e, članica podijeljena je odgovornost, moramo se koordinirati, moramo naglasiti da uključimo sve aktere u ovu odgovornost. Isto tako bih e, želio istaknuti što ćemo učiniti u zemljama koje nisu uspjele, u kojima zapravo ni nemamo niti vladu, niti rukovođenje tih država, gdje zapravo nemamo ni službene vlasti i tu i u takvim državama moramo zaista vidjeti i pogledati da li poduzeti inicijative e, i to sa nejavnim mjestima, sa civilnim društvom u tim državama i tako dalje. E, gospođa Kazin jučer je dala odgovor na pitanje e, našeg odbora što će učiniti Ujedinjeni narodi, e, što će najaviti u Addis Abebi povezano sa humanitarnim mjerama. Ona je kazala višegodišnje financiranje. Konačno, ovaj stalni e, pokreti između dakle izvršnih organa i parlamenta e, će se konačno zaustaviti. Ne smije se gubiti vrijeme za ovih 5 do 10% koji su preostali i nećemo imati dovoljno vremena za sadržajnu raspravu. To je farsa koja se ne smije nastaviti. Trebaju nam sredstva kako bismo se bavili stvarnim stvarima. Hvala Heidi Hautala, hvala gospođo predsjedavajuća. Mislim da je gospodin Silo Perera, naš izvjestitelj, dao nam jako dobru početnu točku za naš budući za izvješće na vlastitu inicijativu i mislim da će to utjecati na stave Europske unije u Addis Abebi gdje također moramo biti nazočni i mislim da slažem se zaista s ovom prvom stvari koju on rekao, a to je obveza ako Europska unija se ne angažira za financiranje razvoja, kako onda možemo očekivati da drugi to učine? I zaista me brine. Jučer smo postavili povjereniku e, pitanje vezano za ta prethodna, prethodne obveze koje smo preuzeli vezano za službenu razvojnu pomoć. Možda nisam dobro čula ili razumjela, ali meni se čini da komisija uvjetuje taj, e, tu preuzetu obvezu od 0,7% e, preuzimanjem iste te obveze od drugih. A što to znači? E, zemlje u razvoju neće moći ništa, ne mogu se na ništa obvezati i onda nećemo se niti mi obvezati. Znači to je ona stara prepreka. Ova komunikacija je relativno dobra. Tu imamo sve te ključne elemente. Tu se govori o službenoj razvojnoj pomoći, ODA. Mi bismo htjeli e, da se još više novca, e, još više pomoći e, daje zemljama koje su najmanje razvijene, primjerice pola, jer kao što su kolege već rekli, neke zemlje u razvoju bi mogle same platiti dosta te pomoći za razvoj kad bi poboljšale prikupljanje poreza, bolje upravljanje, kad bi koristili svoje vlastite resurse, kada bi poduzeća mogla bolje funkcionirati, ali za ove najslabije razvijene zemlje ova službena razvojna pomoć treba igrati važniju ulogu i tako će to i biti. Što se tiče službene razvojne pomoći, OECD, dakle, je nedavno uveo novi koncept, a to je ukupna službena potpora razvoju. To je jako dobro. Sada govorimo o širem konceptu razvoja, širem konceptu financiranja, ali to ne znači da će se na neki način razvodnjeti službena razvojna pomoć ODA i da će se sada ona izgubiti u tim nekim kanalima raznorodne financijske pomoći. Što se tiče mobiliziranja vlastitih resursa, mislim da OECD i predsjedavajući DAKA, kako se on ono zove, da, Erik Soham, da, mislim da je on osobno zaista angažiran da pomogne zemljama u razvoju u razvoju e, njihovih e, poreznih uprava nedavno je pokrenuta ta inicijativa porezni inspektori bez granica znači naši e, umirovljeni e, poreznici mogu otići u Afriku i tamo pomoći njihovim zemljama. Slažem se s kolegama da porezi tih resursa je zaista ključna nešto tema o kojoj se mora govoriti e, u Addis Abebi. A što se tiče privatnog sektora, Mislim da se svi slažemo da privatni sektor će biti veoma važan e, akter u financiranju razvoja, ali evo da vam dam jedan primjer. Ja sam bila prva ministrica za međunarodni razvoj u Finskoj, koja je, ja sam privela kraju taj e, sustav kreditiranja sa koncesijama koji ima veoma malo veze sa ciljevima razvoja to je bio neki sustav jamstava za izvoz za poduzeća koje su htjela izvoziti u Afriku, ali ta atmosfera gdje mi podržavamo i hvalimo privatni sektor može biti malo opasna, jer sada čujemo taj instrument se vraća. Unatoč e, svim onim kritičnim stavovima, o njegovoj zapravo učinkovitosti i korisnosti. Da, privatni sektor, ali moramo naglasiti uvjete. Izvjestitelj je to spomenuo. E, gledala sam one Eurodad e, preporuke, znači odgovorno financiranje, to je veoma važno. Govori se također o smjernicama za privatno javna partnerstva. Da, mislim da trebamo i to razmotriti. Tu se govori također i o tim e, načelima za poslovanje i ljudske resurse. O tome smo i nedavno govorili u jednom drugom kontekstu to i dalje ostaje veoma važno. Dakle, privatni sektor igra veoma važnu ulogu, ali ne smije nas odvući od naših razvojnih ciljeva. Transparentnost e, i odgovornost, e, mislim da je to ključna tema u ovoj raspravi o međunarodnoj pomoći i oko toga postoji e, slaganje znači i od strane donatora i od strane primatelja mora postojati transparentnost i postoje pametni načini kako da se prate financijska sredstva i kako ona dolaze do korisnika koji zaista trebaju i zavrijeđuju e, da dobiju pomoć. Da, e, zaista se radujem da ćemo moći zajedno raditi na tome. Podsjećam vas da ćemo imati izvješće na vlastitu inicijativu o E, privatnom sektoru. Mislim da se možemo vratiti onda kasnije tijekom ovog proljeća na tu temu u okviru te rasprave. Da, hvala. Ovo izvješće je sada priprema za Addis Abebu, a onda imamo to pitanje oporezivanja i e, privatnog sektora koji malo širi to. Ignacio Koval, Davor e, Štir i onda analize. Isto su se javili za riječ. Hvala gospođo predsjednice. Ja ću nastojati ne ponoviti ono što je već rečeno jer su kolege prije mene već dovoljno rekli. No u svakom slučaju ono što je kolega Silva Perera je odradio je izvrstan posao, no čini mi se da tu još uvijek imamo probleme pristupa financiranju razvoja, jer je istina da smo mnogo donirali i da je Europska unija najveći donator, no postoji ipak neki mehanizmi koji još nisu pridonijeli razvoju i emancipaciji ovih zemalja. Dakle, teško je uvidjeti koji su oni pravi instrumenti i mehanizmi koje možemo primijeniti, jer ako s jedne strane govorimo o E, olakšicama kao što je spomenula gospođa e, Hautala, to može imati negativne posljedice. S druge strane, tu možemo imati blending, no ako se to dobro ne nadzire, to može dovesti do danih špekulacija. No, Ipak, na temelju podataka još uvijek nemamo jednu globalnu viziju razvoja svijeta, jer mislim da bi bilo najispravnije to sagledati globalno i vidjeti na koji način razvoj koji želimo tamo ostvariti ima učinak na klimatske promjene ili kakve druge posljedice to može imati. No, u svakom slučaju ovo treba biti polazište za naša razmišljanja. Općenito govoreći, ovo izvješće mislim da je u redu, no ne znam imamo li vremena e, nastaviti ovakvim ritmom i u budućnosti, jer mislim da nam nije još mnogo vremena preostalo. Uh, thank you. Um... Hvala. A sada dajem riječ Davoru Štiru i onda analiza. Hvala gospođo predsjedavajuća, zahvaljujem izvjestitelju na tome što nam je predstavio ovo važno izvješće. Mislim da će to vjerojatno biti jedan od najvažnijih e, izvješća na vlastitu inicijativu ove godine. Ideja je da se na vrijeme to usvoji na plenarnoj kako bi to utjecalo i na zaključke vijeća. E, što se tiče e, konferencije o Addis Abebi i definiranje stava Europske unije i e, ta rezolucija po tom izvješću će poslati poruku da građani Europske unije u velikom broju podržavaju financiranje razvoja od strane Europske unije, dakle sredstva koja se izvajaju na to i također mada mi predstavljamo samo 7% globalnog stanovništva da Europska unija pokriva 25% BDP-a svjetskog i 50% e, globalne pomoći. Ta razlika između 25% e, BDP-a a 50% globalne službene pomoći znači pokazuje da tu ima mjesta i za druge aktere koji bi trebali isto dati svoj doprinos, fer doprinos. E, mislim da je važno da prenesemo tu poruku poreznim obveznicima, građanima Europske unije. Ono što ja hoću reći je, dakle, što se tiče ode, tu imamo jedno unutrašnje pitanje Europske unije, to je domaća zadaća koju mi moramo napraviti. Europski parlament je tu već iznio svoj stav, poslali smo jasnu poruku ali tu imamo i aspekt e, međunarodnih pregovora. Kako navesti druge aktere da oni povećaju e, svoju, svoj doprinos. Dakle, to trebamo imati na umu kako bismo podržali nastojanja e, Europske unije u tim pregovorima i tu Europska unija zaista ima određenu snagu da izvrši pritisak Jako je dobro da je izvjestitelj e, ukazao na tri izvora. Imali smo razmjenu mišljenja sa e, predstavnikom OECD-a gdje je važnost e, službene pomoći, neću reći da je umanjena, ali se nalazi u jednom, stavljena u jedan širi kontekst. Dakle, morali bismo u u taj kontekst staviti e, službenu razvojnu pomoć, na koji način to djeluje na e, resurse u zemljama u razvoju. Mislim da je veoma iz tog stanovišta važno ovo izvješće. Hvala. Hvala, Annelise. Hvala lijepo izvjestitelju, sam htio zaista zahvaliti na ovom sveobuhvatnom izvješću i kazati nešto sadržajno vezano uz jednu točku. On je govorio o situaciji financiranja i da postoji lack of commitment koji se dogodi, koje je zapravo nesnošljivo i zbog toga bismo trebali proglasiti godinu razvoja 2015. godina razvoja i trebali smo ovu godinu zaista iskoristiti da se upravo ovaj nedostatak e, opredjeljenja e, na neki način imamo i upravo ovo kao glavni argument i zbog toga je ta godina i uvedena. Hvala lijepa. Thank you. Um, Hvala, Hvala. Ja želim zahvaliti kolegi Pereiri na izvrsno obavljenom poslu i želim joj zahvaliti također i izvjestiteljima u Sjeni na njihovim dragocjenim doprinosima ovoj složenoj temi, no također vam zahvaljujem na tome što ste spomenuli važnost mobilizacije vlastitih domaćih sredstava, što je svakako potrebno kako bi pomoć bila učinkovitija. Tu podsjećam da ćemo imati jedno posebno izvješće koje će svakako nadopuniti ono što smo do sada već učinili i što će biti učinjeno po pitanju financiranja razvoja i to će biti izvješće koje će se pozabaviti utajom poreza, izbjegavanjem plaćanja poreza u razvojnim zemljama i e, također će se pozabaviti potrebom e, za pravednim i stabilnim poreznim sustavima. Dakle, mislim da je to ključno pitanje i također zato što je zastrašujuće pomisliti koliko se gubi sredstava ilegalnim kanalima ili izbjegavanjem poreza u tim zemljama i zato postoje i zanimljivi sustavi. O tome ćemo govoriti u ponedjeljak tijekom jednog seminara o tim pitanjima sa stručnjacima. E, neki kolege su dali zanimljiv doprinos u tom smislu što je spomenula kolegica Hautala u svojem izlaganju. Evo, hvala vam na tome i nastavit ćemo raspravljati o tome i u raspravi o ovom izvješću koje sam spomenula. Hvala. Ne javlja se nitko drugi za riječ, samo nekoliko komentara s moje strane prije nego što dam riječi komisija, nakon toga izvjestitelju. Mislim da će ta konferencija biti veoma važna i što se tiče ovog pitanja službene razvojne pomoći, gospodin Rubik je rekao da se tu radi o novcu. Mi svi to više manje znamo. Čuli smo Erika Solheima koji nas je podsjeća na to da je novac samo jedan mali dio pomoći koja je na raspolaganju zemljama u razvoju. I dakle, ako se prikupi dobro porez, onda se na taj način ta službena razvojna pomoć udostručuje. Možda bi komisija mogla nešto reći na tu temu. I raz, te, ti pregovori u Addis Abebi i u New Yorku neće biti samo na tu temu, nego to će biti zapravo igra moći. Jer šta će tu zapravo biti, tamo će biti Kina i druge e, zemlje sa sve jačom gospodarskom moći koje će igrati tu igru moći sa Europom. I dakle, ako mi ne kažemo da, ćemo, da se obvezujemo opet, opet na tu svotu, onda nitko nas neće uopće niti slušati. Svi će reći zapad nije uopće spreman niti za pregovore, pa će oni naprosto svi otići od pregovaračkog stola. Znači mi moramo se ponovno obvezati za tih 0,7% i napraviti jedan vjerodostojni vremenski raspored. Dakle, službena razvojna pomoć će imati tu važniju ulogu nego što ima u stvarnosti, jer će to biti ključ za pokretanje pregovora, a onda će biti ta cijela igra moći. I što se tiče poreza, da zemlje u razvoju trebaju se pobrinuti da njihovi e, porezni sustavi funkcioniraju, ali to je nešto što vrijedi za Europsku uniju. Oni čitaju naše novine, vide šta se događa u našim zemljama, izbjegavanje poreza i sve druge stvari i E, ta globalna suradnja na naplati poreza i onda će oni reći pa mi moramo, moramo svi napraviti svoj dio posla e, kako bi stvari bile u redu. Također želim pitati komisiju e, kakve su te brojke imamo taj odbor, ne zaboravila sam sad kako se zove, onaj koji se bavi poreznim pitanjima, Dakle, kako e, to što radi OECD se uklapa u sve to, znači ovo što radi OECD može na neki način se pretočiti u te obveze koje će biti e, prezentirane u Addis Abebi, dakle Mathieu Ramon, ne znam da li sam točno izgovorila ime. Da, vi ste dakle iz e, glavne uprave DEVKO. Hvala. Hvala što ste nam dali mogućnost da reagiramo. Dakle, kao prvo, e, drago mi je bilo čuti ove komentare i bit će mi drago vidjeti i konačni proizvod. Dakle, prvo nekoliko općih komentara. Kao prvo, važno za nas je ovo pitanje sveobuhvatnosti. Dakle, iz razloga razmjera moramo imati puno širu perspektivu nego što je bio to slučaj u prošlosti, tako da sveobuhvatnost je veoma važna. Moramo razmotriti cijeli dijapazon financijskih, nefinancijskih sredstava i kod financijskog aspekta moramo vidjeti da u okviru toga mobilizacija nacionalnih resursa, domaćih resursa je u samoj e, žiži i prvi nacrt dokumenta za adis Abebu o kojem se sada rasprava u nju, raspravlja u Njurku govori upravo o tome, znači mobilizaciji domaćih resursa. Što se tiče ovih nefinancijskih e, sredstava, e, znači novac nije u središtu, važno je dobro upravljanje naglašavamo to da Europska unija se stalno vraća na to pitanje službene razvojne pomoći, ali i SAD također e, je dosta toga napravio na planu suradnje. Spomenuli ste e, mobilizaciju domaćih resursa, radimo i sa OECD-om i sa G20 gdje se govori o eroziji porezne osnove i također drugi načini eh, prijevara neki puta je automatska razmjena informacija je nešto što bi se trebalo uvesti kao međunarodni standard to je svakako nešto što bi europska unija trebala ponuditi na toj konferenciji. Mi sada razgovaramo o tome što ćemo mi zapravo tamo ponuditi i vijeće također sada raspravlja kako da odgovori na ovo priopćenje, odnosno komunikaciju. To je svakako jedno područje gdje ćemo nešto da imati zadati što se tiče ovog pitanja službene razvojne pomoći. E, što smo mi pokušali učiniti je koristiti e, izvješće glavnog tajnika UN-a koji naglašava tu dobru e, ravnotežu između tih obveza koje su preuzete u okviru službene razvojne pomoći da se onda dalje gradi na tome. Dakle, e, plan rada za nakon 2015. bi trebao biti univerzalan ne samo što se tiče ciljeva nego i njihove provedbe i to zahtijeva naravno globalno partnerstvo i podijeljenu odgovornost. Mi ne sugeriramo da trebamo uvjetovati ovaj e, naš, ono, našu obvezu od 0,7%, nego da ponovno naglasimo da preuzimamo tu obvezu. A što se tiče vremenskog rasporeda, trebamo imati ambiciozan pristup, svi ga trebamo imati. Mislim, da trebamo imati jedan e, širi paket u UN-u, znači ne trebamo mi nešto unilateralno raditi, ali siguran sam da će se to izdefinirati u tekstu. Hvala. Riječ ima izvjestitelj gospodin Silva Pereira. Hvala lijepa na vašim ljubaznim riječima i korisnim komentarima. Evo, samo jedna kratka zaključna napomena. Kao prvo želim jasno reći da je komunikacija Europske komisije vrlo dobar doprinos ovoj raspravi o financiranju razvoja i također pozdravljam i sve spomene dosljednosti politika i sveobuhvatnog pristupa što smatram da je također važno i kada govorimo o financijskim sredstvima provedbe, a i drugim instrumentima provedbe. Istina je s druge strane da trebamo podijeliti odgovornost e, i također s obzirom na nove uvjete u globalnom gospodarstvu to sada znači zapravo nešto drugo. No ja mislim da trebamo priznati da unatoč činjenici na, moramo mobilizirati dodatna domaća sredstva, ipak trebamo uskladiti privatno financiranje sa ciljevima održivog razvoja, a službena pomoć će i dalje biti važna za budućnost razvojne politike. u Addis Abebi želimo imati jednu značajnu raspravu o drugim pitanjima, o domaćim resursima i privatnom financiranju. No, um, ako želimo to izbjeći, onda nećemo uh, dati jasnu definiciju službene pomoći, jer će se onda voditi službena rasprava o pomoći, o tome što ona znači. I tu bismo trebali izbjeći e, strateške greške. Kada Europska unija u raspravi kaže da podržava poziv glavnog tajnika da se ustanovi cilj od 0,7 i da je spremna ostvariti taj cilj, no pod uvjetom da drugi partneri učine isto i da će onda iznijeti vremenski raspored pod uvjetom da se ostali partneri slože s time, a da pri tome ne iznesemo vlastiti prijedlog, da ne kažemo ništa o tome, onda mislim da će se rasprava odvijati o službenoj državnoj pomoći, o vremenskom rasporedu, o nedovoljnim preuzetim obvezama, a to bismo trebali izbjeći. Dakle, Europska unija je sada najveći donator, e, ima vodeću ulogu i trebala bi i voditi glavnu riječ u toj političkoj raspravi o adisa bebi a to možemo jedino postići ako jasno iznesemo svoje prijedloge o službenoj državnoj pomoći. To se može, e, službenoj razvojnoj pomoći. I to se može ostvariti i to je najbolji način kako osigurati da i drugi partneri preuzmu svoj dio obveza u tom smislu. I nije riječ samo tu o taktičkom pitanju. E, nećemo sada predstavljati svoj e, vremenski raspored zato jer još e, nismo čuli da su partneri iskazali svoju e, spremnost da postignu taj cilj i to bi moglo biti jedno objašnjenje. No drugo je objašnjenje također moguće, a to je da u vijeću nije postignut sporazum o vremenskom rasporedu, a razlog zašto Europska unija ne iznoši taj e, raspored jest e, jer postoje financijska ograničenja i zato jer neke zemlje u vijeću nisu spremne preuzeti obveze i to je zapravo pravo pitanje što znači da zapravo je pred nama daleko složeniji politički problem. Dakle, nije to samo pitanje taktike u odnosima sa drugim partnerima, nego je zapravo to pitanje i preuzimanja obveza od strane zemalja članica Europske unije. Naravno, Šalgajens e, ima u potpunosti pravo, trebamo staviti naglasak i na druga pitanja, na domaća sredstva, na privatno financiranje. I gospodin Rubik ima također pravo, trebamo pomoći ljudima da se sami pomognu, što će značiti da trebamo se usredotočiti na dobro upravljanje, izgradnju kapaciteta, poslovno okruženje, vladavinu prava, institucije i tako dalje. To je također važno no to ćemo uspjeti jedino ako budemo preuzeli konkretne obveze u smislu službene razvojne pomoći i ako budemo stvorili političke uvjete da se o, raspravlja o svemu ostalome. I želim razuvjeriti gospodina Koraoa i e, reći ću da kada govorimo o transparentnosti i odgovornosti, to također znači da trebamo procijeniti rezultate. Europska komisija to naglašava u svojoj komunikaciji, a to je da se moramo usredotočiti na mjerljive, konkretne rezultate i to ako želimo da razvojna politika postigne rezultate. Naravno da transparentnost i odgovornost e, znači i e, procjena upotrebe sredstava i o tome ćemo voditi računa i e, to ću ugraditi također u svoje konačne, konačni nacrt mišljenja. Hvala vam svima. Dobro, ovo je izvrstan e, zalet koji smo dobili u odboru, već imamo dobru suradnju sa izvjestiteljima u Sijeni. Evo, mm, moramo glasovati o izvješću na sastanku 20. travnja kako bi ono bilo spremno za plenarnu u svibnju da se naše izvješće usvoji prije zaključaka vijeća, što znači da će rok za podnošenje amandmana biti 23. ožujka. Kada ćemo dobiti tekst izvješća? Uskoro? Krajem tjedna, da. Do kraja tjedna. Da, e, ću ga na prijevod ovog tjedna, da, onda ga možete staviti na raspolaganje izvjestiteljima o sjeni na engleskom. Saslušanje će se održati danas poslijepodne sa povjerenikom Mimicom i predstavnicima UNDP-a, UNCTAD-a, nevladinih organizacija i privatnog sektora. Dobili ste program saslušanja koje će se održati nakon našeg današnjeg sastanka i Pedro će predsjedavati. Evo, možemo sada prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka broj 11 a nadam se da je to manje složeno pitanje. A to je ugovor o e, trgovinskoj suradnji između Europske unije i Južne Afrike u kojem se vodi računa o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Naš izvjestitelj po tom pitanju je gospodin Štir koji će nam objasniti što trebamo učiniti. Evo, predajem mu odmah riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Ovo je jedan e, predmet koji je uglavnom e, tehnički, to je zakonodavni akt e, i govorimo zapravo o jednom dodatnom protokolu ovom sporazumu o trgovini razvoju suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica i Republike Južne Afrike. S druge strane, dakle, u kojem se treba povesti računa o tome da se e, Hrvatska priključuje Europskoj uniji. Dakle, to je dodatni protokol A u kojem e, će se to uzeti u obzir i gdje će se uključiti Hrvatska kao jedna od e, potpisnica ovog sporazuma. Dakle, im pridodaje se hrvatski jezik popisu službenih jezika i zapravo tome time se ne dira u suštinu ovog e, trgovinskog sporazuma sa Južnom Afrikom e, koji je potpisan 1999. godine, a kasnije je revidiran kako bi obuhvatio i milenijske razvojne ciljeve 2009. godine i naravno prilagodit će se i novim održivim razvojnim ciljevima, no to je druga priča, ali sada mi trebamo u ovom dodatnom e, protokolu pravo samo navesti Hrvatsku kao novu članicu Europske unije i to je samo tehnička prelagodba. Prijevod, odnosno e, tekst će se uputiti na prevođenje ovog tjedna. E, sada imamo jedno glasovanje u odboru DEVE u travnju i još uvijek e, čekamo da južnoafrička vlada odluči koga će ovlastiti da stavi svoj potpis na to. Kruže neke e, glasine da bi Južna Afrika htjela to učiniti na najvišoj razini, što bi moglo dovesti do odgađanja ceremonije potpisivanja, a naravno nakon toga to će se uputiti parlamentu na pristanak. Mi možemo reći da ili ne, no naravno preporuka je izvjestitelja da se to usvoji. U redu, hvala vam lijepa. E, gospodin Lic je tražio riječ. Hvala vam lijepa. E, hvala izvjestitelju na e, uvodnom izlaganju. Rekli ste da je to tehničko pitanje. Južna Afrika je strateški partner za Europsku uniju, naročito s obzirom na njezinu ulogu u cijelom kontinentu i regiji. Dakle, ovaj sporazum je vrlo učinkovit i objedinjava i e, trgovine i razvojne aspekte i naravno pozdravljamo pristupanje e, Hrvatske kao nove članice Europske unije ovim vašim trgovinskim odnosima, no e, htio bih iskoristiti ovu priliku da naglasim da je to jedan od prioriteta Europske unije i Južna Afrika treba dovršiti i pregovore o sporazumu EU-SEDEC, no zapravo tu je došlo do zastoja što ugrožava gospodarstva susjednih e, zemalja. Dakle, Južna Afrika je zapravo e, e, motor cijele regije. Evo to sam htio naglasiti, evo samo kako bi se uvidjeli također koji su sljedeće korice koje nam predstoje. E, ne čini mi se da nitko drugi nije tražio riječ. E, želi li netko iz komisije ili tajništva vijeća uzeti e, riječ? Ne znam kako se zovete, ali evo, prepuštam riječ ako želite. Ne želite? Ne, gospodine Štir, imate li što dodati onome što je rekao gospodin Lic? Ne. Dobro. Onda Evo čuli smo koji je vremenski raspored, nadam se da ćemo o tome glasovati u travnju i vidjet ćemo što će biti sa e, Južnom Afrikom, a sada možemo preći na 12. točku dnevnog reda, a to je preporuka Europskoj komisiji o pregovorima u vezi sa TTIP-om. E, imali smo prvu razmjenu mišljenja i nacrt mišljenja u siječnju. Većina kolega e, zna da je to e, vrlo aktualno pitanje i zapravo vruće kesene u raspravama u Europskom parlamentu. Imali smo 82 amandmana i znam da se nastojalo iznaći kompromise i o tome ćemo glasati danas. Dakle, predajem riječ gospodinu Licu koji je naš izvjestitelj za mišljenje. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, uvaženi kolege, uvaženi zastupnici, hvala vam na suradnji, na ovom mišljenju ovo jest e, na neki način e, vruć kesten, ali zapravo nastojali smo se ipak e, usredotočiti na ključka pitanja, no ipak imali smo 82 amandmana i nastojali smo iznaći kompromise. Htjeli smo se držati naših tematika, ne proširivati mišljenje i to se je uspjelo ostvariti i hvala vam na vašoj suradnji i spremnosti na kompromise. Imamo sedam kompromisa E, kompromis broj jedan, ističe e, članak 208. To je dosljednost politika e, za razvoj. U drugom kompromisu traži se jedna neovisna studija koju smo mi kao socijalisti tražili odmah u početku razrade mišljenja i zapravo se to odnosi na nova E, pravila u TTIP-u, zatim treći kompromis odnose na rizike, četvrti ističe koristi i mogućnosti koje nudi TTIP, kompromis pet traži političku potporu i tehničku pomoć za jaču regionalnu integraciju, kompromis šest naglašava E, važnost multilateralnih sporazuma i također e, se poziva opet na bilateralne sporazume i posljednji kompromis broj 7 traži promicanje globalnih standarda ljudskih prava. E, to je također već e, uključeno u nacrt, ali želimo to naglasiti i osmi kompromis e, se ipak još prebacuje kao optica između jedne i druge strane, dakle još nemamo konačan tekst, ali u svakom slučaju držimo se amandmana 81. gdje se traži veća transparentnost. Evo, to je to ukratko i rado ću saslušati vaše komentare i vaša dodatna pitanja. Evo da pojasnimo dakle Imamo sedam kompromisa koji su rezultatu rezultat dogovora svih klubova zastupnika. Da, jer ovdje to ne stoji. Evo, to je u redu. Dakle, e, sedam kompromisa su potpisali svi klubovi. E, gospodin Štir ima riječ prvi. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, i želim zahvaliti našem izvjestitelju na njegovom zalaganju i na nastojanju da iznađe kompromise, a i na tome što se pokušao osredotočiti na one poruke koje želimo prenijeti e, odboru INTA koji je vodeći odbor u ovom pitanju. Mislim da su ovi kompromisi, e, doista kompromisi koji zastupaju različita mišljenja i iznalaženja kompromisa sa pučanima je bilo nešto teže, no ipak kako bismo zauzeli jedan e, zajednički stav, e, izašli smo e, u susret i također želim zahvaliti svojim kolegama iz kluba pučana od kojih su neki povukli svoje amandmane kako bi e, pučani mogli potpisati ovih sedam kompromisa. Mi smo također e, odlučili dati svoju potporu osmom kompromisu, no međutim to nije bilo moguće e, učiniti. Dakle, zapravo tu postoji jedan amandman socijalista u kojem se traži veća transparentnost, što je izvjestitelj spomenuo. Dakle, ako je to ako to bude i rezultat, onda ćemo podržati ovo mišljenje. Kao što sam e, rekao, dakle u prvoj razmini mišljenja naglasili su se i izazovi, ali također i mogućnosti koje e, nudi TTIP e, također i zemljama u razvoju. Hvala vam lijepa. Hvala. Charles Oui, euh, da, mislim da amandman ne mogu pronaći na koje sam se ja htio referirati. Mislim da je to kompromisni prijedlog 8, transparentnost, transparentnost postupka. Dakle, pozivamo komisiju da na neki način daje veću transparentnost i želio bih eh, dati usmeni amandman s tim u vezi komisija, vijeće i države članice, pozivamo i tako dalje. Dakle, države članice su one koje će odlučiti o tome u konačnici da li je javni mandat ili ne. E, možemo pozvati komisiju ne samo da bude transparentno, već istu zahtjev možemo uputiti i državama članicama i koje to moraju unapred prihvatiti ovu transparentnost i to bi, ako dozvolite, bila moja želja. je, problem je kompromis 8, e, on više ne postoji zato jer e, nije podnesen. E, kompromis 8, oui, kompromis 8, da, evo, ovdje piše dakle poziva komisiju da se objedane veći broj dokumenata iz pregovora. To se može samo uz suglasnost država članica. Dakle, tu je upravo ključ svega da li komisija može učiniti sve u onom trenutku kada su države članice suglasne? E, e, zamolit ću izvjestitelja da to kasnije objasni, zato jer koliko sam e, shvatila, otpao 81. amandman i također kompromis 8. Heidi Hautala. Hvala lijepa. Mislim da je gospodin Lic doista lijepo surađivao sa svim klubovima i velika većina kompromisa e, je vrlo korisna, a također e, mislim da to vrijedi na konačno izvješće odbora INTA. Mislim da e, su se oni doista usredotočili na ono što je važno za razvoj. Jedini problem koji ovdje prepoznajemo jest kompromis broj četiri, jer on ima optimističan stav o u tome da će TTIP stvoriti nove mogućnosti za zemlje u razvoju u globalnoj trgovini. Mm, iskreno rečeno moramo uvidjeti da tu postoje da mogućnosti, ali ne samo mogućnosti. Vjerojatno kolege nisu mogli biti fleksibilni i e, to pretvoriti možda u nešto uravnoteženije u skladu sa našim e, amandmanom 41 no, što se osa tiče, pa kada je riječ o kompromisu osam, mislim zapravo da nije na nama kao odboru za razvoj da govorimo o transparentnosti. Ja ću to rado prepustiti drugim odborima, no ako i mi moramo nešto reći o transparentnosti i što jest aktualno pitanje, onda zašto ne? A kada je riječ o onome što je rekao gospodin Goerens, e, znam, e, vrlo dobro poznajem uredbu o javnom pristupu dokumentima i mislim da nije sasvim istina da e, komisija ne smije objavljivati dokumente ako se pridržava uredbe, uključujući i njezina izuzeća. Mislim da zemlje članice ne mogu same odlučiti o tome što će biti sa dokumentima koje su proslijedile komisije. Mislim da tu postoji neka nejasnoća, ali transparentnost jest ključno pitanje, no trebamo li mi rješavati to otvoreno pitanje ovdje u odboru DEVE? Mislim da to nije slučaj. Hvala. Analiza će se opet osvrnuti na problem sa kompromisom 8. E, Evo Inacio Karau sljedeći, onda gospodin e, i onda gospodin i. Inacio. Hvala gospođo predsjednice. Pa e, ja sam e, htio zahvaliti kolegi Listu na mm, odrađenom poslu jer se dobro surađivalo, on je pokazao otvorenost prema stavovima sviju i to pozdravljamo. E, kada je riječ o TTIP-u, ja smatram da je ovaj e, ugovor našao, nastao pod lošom konstelacijom i sve će biti e, gore kako budemo išli dalje. I to proizlazi također iz svih sektorskih studija koje su proveli i druge komisije. E, mi ćemo se morati baviti posljedicama toga u zemljama u razvoju i Zapravo, kao što je kolegica Hautala rekla, nezgodno je biti optimističan e, s time u vezi, jer e, ako budemo imali negativnih posljedica na našem domaćem tržištu, onda možemo zamisliti što će se dogoditi u zemljama u razvoju. Dakle, ja bih bio oprezan. Kada je riječ o transparentnosti, o tome je li to ili nije od nadležnosti ovog odbora, pa ja smatram da je transparentnost jedna apsolutna vrijednost e, koju uvijek trebamo nastojati ispoštovati kada je riječ o bilo kojem aktu koji izlazi iz europskih institucija. E, činjenica što nema transparentnosti u pregovorima i o studijima o ovom e, ugovoru već naznačuje da je u ovom dokumentu nešto problematično. Osim toga, nakon što sam ovo rekao, smatram da je kolega pokazao izvršnu spremnost na suradnju sa svima. Hvala vam. Lola Sanchez. Lola Sanchez. Bueno, también muchas gracias al compañero Lich por el trabajo. Hvala gospođo predsjednice i gospodinu Nicu na zaista na velikom poslu koji je obave. Prvo napomenu koju bih imala, e, obratila bi se svim kolegicama i kolegama koji su podržali eh, amandman 76. i kada je riječ o dijalogu sa zainteresiranim stranama i civilnim društvima. 81 e, amandman vrlo slično izgleda, međutim nema nikakve veze sa ovim prethodnim, potpuno drugačije je formuliran. Onako kao što je ponašala se komisija vezano uz transparentnost, vezano uz pregovore, mislim da zaista komisija jasno treba pozvati komisiju da sve e, apsolutno u kompletu mora biti transparentno i ako je pozvana na transparentnost, onda je to bilo od strane nevladinih organizacija. U Madridu je baš jučer bila rasprava e, o tome i rečeno je postalo jasno da su zapravo civilna društva ona koje su imali velik utjecaj jer su održavali ovaj pritisak glede transparentnosti. Mogu se samo suglasiti sa Ignacijom, bez transparentnosti nema e, demokracije, to se tiče svih komisija i uopće ne moramo se sudržavati e, i svakako moramo tražiti ovu veću transparentnost od e, komisije. 81. amandman, komisija se poziva ovim amandmanom da se omogući pristup svojoj dokumentaciji. Jedna napomena uz ovu rečenicu, ova transparentnost o kojoj se želi okititi komisija. To je zapravo netransparentnost. Mi želimo vidjeti konsolidirane verzije tekstova i s obzirom da nas se ne daje pristup, komisija to argumentira e, sa svojom pregovaračkom strategijom. Međutim, konsolidirana argumentacija to je potpuno neizlišno jer e, ta argumentacija više ne vrijedi. Ovi konsolidirani dijelovi su poznati svima i ne vidim nikakvog razloga zašto ne bismo imali pristup. Inače, e, zašto ne bismo vidjeli stvarnu poziciju komisije? I sa ovim konsolidiranim tekstualnim verzijama možemo vidjeti koliko su udaljeni od pozicije komisije. To je ono što nas zanima. Postoji presuda Europskog suda gdje je zapravo komisija pozvana na veću transparentnost e, uredba o tajnosti koja govori o nezloupotrebi i gdje se govori samo o izuzetnim slučajevima, a ne za sve i svašta. Mislim da trenutna aktualna situacija je vrlo ozbiljna i zbog toga zaista moramo jasno tražiti transparentnost. Hvala, Šarl. Želiš još nešto dodati? Da, e, sad imamo taj usmeni amandman. Predlažem da dodamo i zemlje članice i objasnit ću zašto. Ja sam govorio o objavljivanju mandata. Mandate definiraju zemlje članice. I onda komisija dobije taj mandat i mora ga provesti kroz pregovore. Ali dokle god i zadnja zemlja članica se protivi objavljivanju tog e, pregovaračkog mandata, onda se ne može on objaviti. I upravo iz tog razloga sam predložio taj amandman no, Hajde je u pravu. Na komisiji je da odluči kako će transparentno ona, ona kako će transparentno ona biti u tom svom surađivanju sa parlamentom ali zemlje članice i vijeće se moraju pobrinuti da ta transparentnost postoji i onda komisija u okviru pregovora mora stalno održavati istu razinu transparentnosti. Možda bismo mogli pravnu službu konzultirati. E, jesi li ti Heidi nešto htjela dodati? Ne, vezano za ovo. Ja u potpunosti podržavam zahtjev da zemlje članice moraju objaviti mandat koji je usvojen po mom mišljenju je to trebalo godinu i pol i tek e, je pod vesi velikim pritiskom do toga došlo. A komisija je tražila, molila, kumila zemlje članice da objave e, taj e, mandat pregovarački što se tiče javnih službi. A onda je došlo do te promjene spomenula je Lola Sanchez taj veliki pritisak i odluku suda, ali to je veoma kompleksno pitanje. Kako što se tiče e, pristupa javnosti tim informacijama, tako i privilegiranog pristupa koji ima parlament. Kao što znate, INTA e, radi jednu studiju, odnosno naručila jednu studiju upravo te dvije stvari. I u odboru za pravna pitanja mi smo danas ujutro odlučili da ćemo čekati da ta studija izađe, tako da onda imamo e, na temelju toga možemo napraviti naše zaključke što parlamentu treba učiniti, kakav stav zauzeti na osnovu Lisabonskog ugovora. Dakle, da budemo u potpunosti informirani i informirani na vrijeme. To je ključno pitanje za nas. I ja zapravo osjećam da mi tu e, radimo te neke polu zahtjeve što se tiče transparentnosti. A neka tijela u ovom parlamentu se zaista osredotočuju na to. Pa ne znam, eto. Pa e, pitat ćemo Ane zato što Šarl hoće taj amandman vezan za nešto, za člana koji više ne postoji. Ali ne moramo sve stvari razriješiti. Što se tiče transparentnosti na ovom odboru, to je jedno veliko pitanje. Cijeli parlament se s time bavi. Dakle, to je mišljenje koje ide na INTE i onda oni rade taj cjelokupni tekst. Ta studija je dosta mm, važna jer je ovo kompleksno pitanje. Dakle, mi nećemo imati e, sada našu posljednju riječ. To je tek prvi, prvo mišljenje. Možemo onda još to razmotriti, koordinirati se, vidjeti trebamo li mi studiju o učinku Titipa na razvoj, ali to ne možemo učiniti dok ne znamo što se, e, što uopće, koji su parametri u TTIP-u. Znači, opet ćemo se vraćati na taj Titip. Komisija se javila za riječ eh, prije nego što dam riječ vama, ću dati riječ komisiji. Gospodin Eduard Bossieu iz eh, mm, Opće uprave za trgovinu. Dajem vam riječ. Da, hvala. Nekoliko komentara o samom eh, TTIP-u što se tiče razvoja. Samo da kažemo da je ovo jedno važno pitanje TTIP mora e, biti usklađen e, sa drugim politikama. Komisija stalno podnosi izvješće o tome i učinak TTIP-a na razvoj će se svakako uzeti u obzir i to na e, jedan sveobuhvatan način i naravno znajući e, koliko je veliko gospodarstvo Europske unije, koliko je veliko gospodarstvo SAD-a i kako je to sve utječe na zemlje u razvoju, tako sve ono što se događa na tim tržištima će utjecati na zemlje u razvoju. Ono što ja želim reći je da ova tema se već analizira djelomično u studiji koju je naručila komisija od Centra za gospodarsko istraživanje. Tu vidimo pozitivan učinak e, na zemlje u razvoju, treće zemlje. Osobito za one zemlje sa niskim dohodkom. U kojoj mjeri će to biti ograničeno? Također se radi i o e, izvješću o ocjeni održivosti. To je sve dio pregovora, procesa pregovora. O svemu tome se uzima, to se sve uzima u obzir. Što se tiče stava komisije imamo dvije različite skale. Imamo dakle taj sporazum o slobodnoj trgovini, a onda imamo i ova regulatorna pitanja suradnja na planu regulative sa SAD-om, a što se tiče ovog klasičnog područja, znači promicanje trgovine, diversifikacija trgovine i poticanje trgovine, to će svakako utjecati na povećanje BDP-a u e, Europskoj uniji, ali i SAD-u 120 milijardi povećanje, a to će svakako utjecati i na zemlje u razvoju. Što se tiče diverzifikacije trgovine, tu dosta to brine neke treće zemlje. E, njih brine to povećanje konkurencije, e, što se tiče opskrbe e, oba tržišta. Dakle, to bi moglo utjecati na trgovinu sa trećim zemljama. Ako gledate zemlje e, koje su najmanje razvijene sa najnižim dohodkom afričke zemlje, ako pogledate deset glavnih izvoznih artikala tih deset najmanje e, razvijenih zemalja na koje otpada 70 do 80% izvoza tih najmanje razvijenih zemalja, ne radi se o deset glavnih izvoznih artikala za SAD i EU. Ako pogledate što izvoze najmanje razvijene zemlje i kad gledate što se izvozi iz SAD u Europsku uniju, ne radi se o istim proizvodima. Dakle, radi se o klasičnom, klasičnoj slobodnoj trgovini što se tiče e, tog smanjenja e, povlastica trgovinskih. E, tu su postavljena pitanja tih prepreka e, ulazu na Europsku uniju koje bi onda bile više što se tiče zdravlja ljudi, životinja i biljaka i što se tiče tog regulativnog aspekta um, TTIP-a to neće utjecati ni na koji način jer time se treba poticati trgovina. Ne radi se o postavljanju novih, odnosno viših e, prepreka između SAD, Europe i trećih zemalja. Naravno, SAD i Europska unija su se dogovorile oko toga kako će se to riješiti i bit će više transparentnosti, viša konzult, veća konzultacija sa trećim stranama što se tiče tih sporazuma vezanih za regulativu. To je veoma važan aspekt toga. To će imati pozitivan učinak na treća zemlja, će biti veća transparentnost što se tiče te, te regulative. Dakle, to će biti pozitivnije neće biti negativnije po treće zemlje. Onda imamo taj sektorski pristup što se tiče koordinacije regulative u različitim sektorima. Cilj je tu da se američki i europski pristup e, približe jedne drugima, da budu više manje isti. Znači imamo primjerice procjenu rizika u proizvodnji automobila ako imamo kompatibilni pristup s obje strane e, Atlantika, onda e, to e, olakšava stvari svim poslovnim subjektima na tržištu. A ako imate dva seta specifikacija i zahtjeva kojima se mora udovoljiti na dvije strane Atlantika, situacija je teža. Dakle, ne vidim kako bi ovo moglo imati negativan učinak po treće zemlje. Upravo suprotno. To bi moglo biti pozitivno i konačno veza sa svjetskom trgovinskom organizacijom. Imamo e, točku u nacrtu mišljenja vezano za ovu temu. Tu je malo nijansiraniji pristup. U tom da ako se zemlje članice Europske unije slože oko jednog broja pitanja, da tu nema automatskog pristupa. Dakle, nema automatskog prijenosa na multilateralnu razinu. Znači to je samo doprinos koji SAD i Europska unija mogu dati na tom multilateralnom nivou. Mnogi aspekti te multilateralne rasprave su sada u pad poziciji. Nemoguće je postići napredak za mnoga područja koja su veoma važna za ta regulativna pitanja. Ali ako se SAD i Europska unija mogu sporazumjeti oko nekih e, aspekata regulative i na taj način pokazati da su spremni preuzeti vodeću ulogu, onda je to veoma važno. Ako imate različitu tradiciju, tradicija SAD-a i Europske unije se razlikuje ipak kako oni uspiju postići dogovor, onda se može postići brži progres, napredak i na multilateralnoj razini. I također evo imamo još jedan aspekt, naravno prioritet je povjerenice gospođe Malstrom od njezinog eh, pristupa komisiji, to je eh, prepoznavanje važnosti transparentnosti što se tiče i slobodne trgovine i regulative jer tu su postavljena brojna pitanja, kontroverze postoje u Europi. Dakle, mora postati ta odlučnost da se postigne napredak. Dakle, mi imamo taj pregovarački mandat on je objavljen dosta kasno. Nažalost, stav komisije od početka je bio da se to objavi. I on jest konačno je objavljen, a osim toga uloženi su i veliki napori od strane komisije kako bi se osigurala transparentnost na području gdje komisija može djelovati nezavisno od vijeća i zemalja članica, primjerice kod objavljivanja tekstova koje komisija stavlja na pregovarački stol od početka siječnja. Od prije mjesec dana komisija je objavila uglavnom sve tekstove oko kojih se pregovara, posebno oni koji se odnose na regulativu, koji su u samoj srži e, te rasprave. Kad sam se sastala u Strasburu sa povjerenicom Malstrom, ona je spomenula studiju o učinku na treće zemlje. Dakle, je to ta studija ili je to procjena učinka? Kad će to biti objavljeno? Dakle, radi se o studiji, zasebnoj studiji koja je objavljena prije dvije godine, to je zasebna studija, u njoj se govori o trećim zemljama, ali u kontekstu ovog, ove procjene stabilnosti tu imamo i dio koji se odnosi na treće zemlje, uključujući i zemlje sa niskim dohodkom. To mi je interesantno jer sam sada provjerila na sastanku sa predsjednikom Šulcom. Ona je rekla da će za nekoliko tjedana izaći nova studija o učinku na treće zemlje i blisko susjedstvo. Dakle, e, e, moramo utvrditi kakva je situacija jer povjerenica Malstrom nam je u Strasburu rekla da će ta studija biti govorena. Data i sada dajem samo još riječ analizu. A prije toga Šarlo, evo imam samo pitanje za e, komisiju. Onaj učinak koji zanima nas kao odbor za razvoj je kakva će biti situacija zemalja APC-a koje e, uvoze u Europsku uniju, koje izvoze u Europsku uniju, budući će se e, promijeniti standardi, e, viši standardi kvalitete će se primjenjivati, hoće li oni morati sada e, mijenjati e, te svoje standarde, treba li njima onda pomoći, jer inače će ovako i onako morati izvoziti samo sirovine, to ne želimo. Hoću pitati imamo li studiju o tome. Pričekat ćemo studiju, mislim da će odgovor biti da su naši standardi viši od američkih standarda. Dakle, naši standardi su već visoki i viši od standarda u SAD-u, a moraju njima udovoljiti. I zaista sad moramo zaključiti rad našeg eh, odbora. Hvala lijepo na ovom velikom broju javljana. Ja bih e, želio kazati, obraćajući se komisiji, a isto tako malo izraziti svoje začuđenost, e, jer e, povjerenica je bila najavila i mislio sam da ćete vi prezentirati ovu studiju i zbog toga zaista je važno da ovaj odbor ima stav želimo više informacije e, u njemačkom parlamentu e, imali smo različite studije ali jedan te isti autor je bio tih studija ovdje nismo dobili još dovoljnu bazu e, kako bismo donijeli odluku što se tiče pitanja pitanje kolegice Katalant, e, kompromis 3 i 4, e, nažalost niste bili prisutni, e, dakle 4 povezano sa 3, tako je pronađen kompromis kako bismo imali ravnotežu. Gospođa Sančes je nešto kazala vezano s konsolidaciju tekstova. U raspravi nije bilo govora o konsolidaciji tekstova. To je jedan polazište. Dakle, svi dokumenti uključuju uključuju e, sve zajedno. Pitanje je da li trebamo raspravljati, da li kad treba što objavljivati. Ne može biti da nacionalni parlamenti imaju više informacija od zastupnika u Europskom parlamentu. Tu mora biti više razina transparentnosti, no to je jedna druga e, rasprava u pronalaženom kompromisu. Gospodin kolega Gönc, vi ste e, kazali da ste povukli onement da trebate napismeno pitanje koje se meni postavlja i treba samo dodati i države članice. No, to bi trebalo još jednom raspraviti između izvjestitelja. Danas popodne ćemo glasovati o tome. Inače, predlažem da amandman 81 ostavimo kao što je. Treba glasovati o tome. Nisam e, da li trebamo uključiti pravnu službu toliko kratko kao pozadina svega. I'll leave you to... U redu. Sa Šarlom Gorencom možete to razmotriti. I sad ako samo komisija može razjasniti tu stvar sa studijom, jer to je dosta hitna stvar. Ako trebamo tu novu, ako treba izaći sad ta nova studija, mislim to moramo znati i izvjestitelj je posebno pitao ljude koji su bili tamo. Danas popodne će se glasati o mišljenju, imamo kompromise, tako da se nadamo da će to biti jednostavno i samo još e, da ćemo se vratiti na ovu temu ako dobijemo tu novu studiju. E, zahvaljujem e, se svima, želim vam dobar tek i zahvaljujem prevoditeljima što su radili jednu minutu dulje.